sutra. Od strane ECR-a smo također dobili jedan prijedlog za rezoluciju. Oni zastupaju manjinsko mišljenje, to će se sve unijeti u zapisnik Europskog parlamenta. Ako nema prigovora na taj zapisnik, tada